Poštovani kolege, vjerujem da možemo započeti s radom. Danas imamo razmjenu gledišta sa gospodinom Marčinom Korolecom, e, koji nam je poznat kao bivši e, poljski ministar e, za okoliš, a sada oponomoćni veleposlanik za klimatsku politiku Prošli tjedan bili smo zajedno u Varšavi. Neki od vas su bili ovdje na konferenciji stranaka COP19 i jutro smo već razgovarali i također sa Koni Hedegard o tome, ali sada i sa gospodinom Korolicom, dakle kako izgledaju rezultati e, i također ćemo onda imati priliku malo porazgovarati međusobno sa kolegama i kolegicama. Pa evo neću više dalje oduzimati vrijeme, nego ću odmah dati riječ o punomoćeniku e, gospodinu Korolicu. Izvolite. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący. E, mówiąc o wynikach... Zahvaljujem. Dakle, rezultati samita, od sastanka vrhu u Varšavi. Htio bih e, možda istaknuti dva aspekta i dvije vrste e, rezultata ovog sastanka na vrhu. Kao prvo, uspjeli smo doći do niza odluka i do niza zaključaka oko kojih smo se složili. I ovdje govorimo o zapravo nekoliko desetaka takvih e, zaključaka i odluka, a od kojih su najvažniji onih pet koje ću sada ovdje spomenuti. Prva je odluka o Durbanskoj agendi. Drugo, odluka o mehanizmu za gubitak i štetu. Treće, sedam, e, odnosno paket od sedam odluka o financiranju klimatske politike. Četvrto, izvještav, izvještavanje i nadzor o e, emisija i peto e, otprilike sedam odluka koje se tiču politike šumarstva u tropskim zemljama. Dakle, e, dopustite da kažem nešto detaljnije o ovih pet e, ključnih odluka. Dakle, prvo Durbanska platforma. Uspjeli smo doći do jedne vrste plana, jednog plana puta, roadmapa, kao pripremu za konferenciju u Parizu. Znamo što će se gdje događati u sljedeće dvije godine, tako da bi Pariška konferencija mogla biti uspješna, vrlo uspješna. Također znamo da je prvi nacrt e, sporazuma e, namijenjen za predstavljanje strankama negdje prije netom prije konferencije u Limi u prosincu sljedeće godine. Dakle, u Limi će stranke raspravljati i dogovoriti kako će se e, kako će se prezentirati novi doprinosi ovom e, sporazumu i to do kraja prvog kvartala 2015. Znademo isto tako da će u svibnju 2015. godine nacrt sporazuma biti E, distribuiran, odnosno trebati će biti dostavljen na svim službenim jezicima konvencije, dakle šest e, mjeseci prije sastanka na vrhu Parizu. Dakle, dogovoren je plan rada e, i ono što će se dogoditi od danas do Pariške konferencije. A odluka u Varšavi je u potpunosti kompatibilna s odlukama koje su donesene prije dvije godine u Durbanu. To je e, vrlo važno. Dakle, važno je da Durban, da odluke iz Durbana, Varšave, Lime, a na posljedku i odluke koje će biti donesene na konferenciji u Parizu, budu međusobno u potpunosti kompatibilne. Tako da nitko ne može onda ustvrditi da ovaj proces nije legitiman ili da ne proizlazi iz izvornih odluka koje su donesene u Durbanu. Daljne odluke, e, dakle o mehanizmu o šteti i gubicima, je mehanizam koji je vrlo teško ispregovarati. Posebice otočne zemlje, zemlje u razvoju. Posebice su se godinama veselile e, i očekivale to, a početak konferencije bio je pod e, potpunim dojmom tragičnih događanja na Filipinima i drugim državama u regiji i e, upravo činjenica da je mehanizam za štete i gubitke dogovoren jest e, nešto od što možemo smatrati povijesnim dostignućem, e, neće nešto od povijesnog značaja. I sada možemo pokrenuti raspravu o mehanizmima kojima će se kojim, koji će se baviti prirodnim e, katastrofama. Drugi element e, također vrlo osjetljiv škakljiv je financiranje klimatske politike i ovdje od ovih sedam donesenih odluka e, spomenuti ću dvije koje je bilo teško ispregovarati. Jedna, odnosno prva je se odnosi na operativne aspekte fonda, zelenog fonda za klimu i e, dugoročno financiranje politike za sprečavanje klimatskih promjena. Dakle, obje vrlo teške, vrlo osjetljive odluke, ali u kojima smo uspjeli postići sporazum. Četvrti element, e, vrlo važan, ali bi neki rekli da se radi o vrlo tehničkom pitanju, ali svejedno ne, neosporno važnom, a to je pitanje izvještavanja i mjerenja e, e, kojima se dokazuju mjere smanjenja emisija u zemljama članicama. Dakle, to je jedno pitanje e, obzirom da se E, spremamo postići obvezujući dogovor za sve stranke, to je također vrlo važno pitanje. I na kraju odluke koje se odnose na šumarstvo u tropskim šumama, dakle tropske šume i održivu e, agendu za tropske šume. Dakle, ovo je bio tehnički dio konferencije. E, također e, bio i donesen jedan e, veliki broj drugih odluka. Međutim, želio bih ovdje istaknuti još jednu dimenziju, a jednako tako važnu. Naime, od samog početka e, jedna od ambicija koje smo si zadali bila je ponovno e, izgradnju povjerenja u ovaj proces i ponovno uspostavljanje principa transparentnosti. Te općenito izgradnja povjerenja Naime, čini se da e, e, e ovaj e, rezultat ovog dogovora i ovaj sam rezultat govori sam za sebe jer smo pokazali da je i u vrlo teškim trenucima moguće postići sporazum. Nadalje da ovo pitanje izgradnje povjerenja i pitanje vođenja konferencije je još jedno pitanje koje je vrlo važno. Naime, bili smo nadahnuti upravo djelovanjem Europske unije i po prvi puta smo uveli institut trojnog predsjedništva Poljske, Poljsko, e, Peruansko i Francusko predsjedanje zajedno. I svi sastanci koji su vođeni sa tajništvom, koji se obično održavaju svakodnevno, a ponekada čak i e, višekratno na dan. Na sve smo dakle te sastanke pozvali buduća dva predsjedništva, Peronsko i Francusko, na aktivnu suradnju e, u sastancima, te smo ta dva predsjedništva također pozvali e, i na e, sve sastanke predsjedništva E, znači tajništvo i geografske grupacije se također nalaze tjedno i njihov je utvrditi koji je napredak postignut e, u tekućim pregovorima. Dakle, sve su geografske e, grupacije e, prisutne na tim sastancima, kao i predstavnici dvaju sljedećih predsjedništva koji su također bili prisni na tim sastancima. A e, na suradnju u procesu e, pozvali smo i niz ministara, što je također jedna novina. Na primjer, što se tiče financiranja klimatskih e, politika, mehanizma gubitke i štete. U svim tim pogledima imali smo potporu niza ministara, naime po pitanju financiranja imali smo potporu ministra e, Lidegarda iz Danske i također ministra Ugande, e, po, posebice za gubitak i štetu imali smo potporu od strane Lene Ek iz Švedske, bivše zastupnice Europskog parlamenta, te jedne moleve iz e, Južne Afrike. A, dakle, o novom sporazumu e, tu smo potporu imali e, od strane Tina Grasera s Novog Zelanda, i gospodine Balakrišna iz Singapura. I zapravo mislim da ova sama činjenica da je niz ministara sudjelovao u našim raspravama kao i niz europskih ministara kao na primjer e, finski ministar koji je živo e, sudjelovao u raspravi o tome kako šume doprinose smanjenju emisija. I mislim da upravo pomoć tolikih ministara okoliša je doprinio rezultatima. E, I kada pogledamo naročito broju donesenih odluka, to je zasigurno rezultat te potpore. A, kao i činjenica da smo uspjeli ponovno uspostaviti povjerenje u ovaj proces e, koji je toliko važan e, u e, ove dvije godine do grand finale, velikog finale u e, Parizu, dakle za dvije godine. Znači uz e, toliko ministara i pregovarača, uz ovaj transparentan i inkluzivan proces u Parizu će svakako biti moguće postići sporazum i doista smo uvjereni da će tako i biti. Mislim da ću e, ovime zaključiti svoje izlaganje, pa ću rado poslušati vaše komentare i pitanja ih imate. Zahvaljujemo gospodinu Korolecu. E, evo imamo i dvoje ljudi koji žele e, riječ. E, gospodin Girik, e, a e, prije toga bez iHout. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala i vama gospodine Korolec. Ponekad imamo i različite ideje i ponekada razmjenjujemo mišljenja putem Twittera što mi je jako drago. Htio bih e, vam e, se zahvaliti za zaključivanje, na zaključivanju Varšavske konvencije. Iako mislim da je činjenica da se to u zadnji čas zaključili u subotu je nešto na čemu vam stvarno moramo čestitati i to ovim putem i činim. Imam pitanje, naravno Varšavska konferencija nije bila jednostavna na međunarodnom planu bila je teška. Mnoge zemlje nisu htjele zapravo pridonijeti i pomoći tom procesu, primjerice Japan ili pak Australija. Ipak, htio bih o tome saznati nešto više i htio bih znati E, nešto više o vašoj ulozi kao ministra za vrijeme same konferencije, i kakvu ulogu vi sada imate nakon što se završio sastanak na vrhu o klimi. Koliko ja znam, vi ste i dalje odgovorni za politike za borbu protiv klimatskih promjena, pa bih rado nešto više dakle, naznao o tome. Mislim da ono što je sada najvažnije jest da smo uspjeli dakle napraviti nešto više po pitanjima dakle, štete i odštete i gubitaka i to će se sasvim sigurno naći na dnevnom redu sastanka kako u Limi, tako i u Parizu. No, u pripremi sastanka u Parizu, što vi mislite na koji način možemo napredovati vezano za ovo što trebamo? Jer sastanak COP ima određen manevrskih manevarskih prostora. Mene bi zanimalo što mislite kako bi Europska unija morala raditi 2014. godine, a vezano za E, napredovanje s platformom iz Durbana. Dakle, imate prije svega e, sraz prije 2020. godine članak 35c je, se tu spominje, a spominje se također i činjenica da zemlje koje ulaze u drugi obvezujući period protokola iz Kyoto, što su prvenstveno zemlje Europske unije, od njih se traže da eh, i budu <clears throat> ambicioznije u stvarivanju svojih programa. Dakle, htio bih znati što vi mislite kako Europska e, unija treba raditi u skladu s člankom četvrtim C stoji isto tako da se od strana traže da do prvog tromjesečja 2015. godine nešto naprave, ako je to moguće. Naravno, prvo tromjeseće 2015. godine napravljeno je po mjeri za um, SAD jer će to biti negdje na pola puta njihovih e, e, iz na pola puta od predsjedničkog mandata, dakle, i vezano za njihove izbore. Dakle, što vi mislite, što Evropska unija može napraviti na paketu za period nakon 2020. godine, dakle onom kojim se otvara put do 2030. godine? A što se tiče sastanka na vrhu e, za klimatske promjetne, što treba napraviti Evropska unija, što vi kao posebni izaslanik možete napraviti? A isto tako, što će e, biti stajalište Poljske e, na sastanku između ostalog u Ožujku iz 2014. godine e, koji će se održati na E, razini Europske unije, a naravno sve to u vezi sa sastankom COP kojem ste vi toliko pridonijeli. Hvala Edite Štrela sada. E, hvala, hvala lijepa. E, zahvaljujem se najprije ministru što je došao ovamo i na svim informacijama koje nam je dao. Što se tiče rezultata sastanka COP19, Možemo se naravno slikovito pitati je li čaša napola puna ili napola prazna. Jedni smatraju da su rezultati u skladu s prethodnim kopom, drugim riječima da rezultata ima, dok će pak drugi tvrditi da se ključno nije ostvarilo. Smatram osobno da ima i pozitivnih i negativnih aspekata. To je nešto oko čega se vjerojatno svi slažemo. Što se pak tiče negativnih aspekata, htjela bih se ovdje osvrnuti ponekad se možda čini da same riječi nisu toliko bitne. Međutim, riječi imaju svoju težinu koja je važna. Europa je zamijenila riječ e, angažman riječju doprinos. Ja smatram da je to korak unatrag. Čini mi se također da ono što nedostaje ne samo u međuzemlje Europske unije nego općenito su jesu veće ambicije. Što se tiče pak Europske unije, žao mi što Europska unija nije definirala i e, predstavila to da želi za 30% smanjiti e, emisije ugljičnog dioksida do 2020. godine. O tome se već dugo govori i u Europskom parlamentu oko toga postoji konsenzus. Nadalje, odgoda da se odluke donesu. E, naravno, bolje imati nekakav program nego li nikakav. Ali e, odgoda svih tih etapa u pregovoru sve do sastanka 2015. godine u Parizu. Bilo bi bolje da se nešto napravi u međuvremenu, a ne da se sve ostavi za sastanak u Parizu. Mislite li da će se željeni sporazum u za pariški sastanak moći pripremiti već 2014. godine. Na koji način vi konkretno vidite da će se napredovati? Zaista bilo je bolje da smo imali hrabrosti da napravimo program rada do 2020. godine. Sada nešto o pozitivnim aspektima, jer i njih ima. Međutim, oprostite, vratit ću se još na neke negativne aspekte ovih puta koji nisu vezani za Europsku uniju. Japan i Kanada su na prethodnim sastancima ove vrste igrali konstruktivnu ulogu. Sjećam se sastanka COP u Montrealu iz vrlo očitih razloga Kanada se tu bila puno angažirala. Ali e, ove godine Japan i Kanada su e, pokazale manji angažman. Dakle, prelazim sada na pozitivne aspekte. Samo pitanje financiranja e, sastanaka KOP je uvijek bilo problematično bilo je uvijek moguće polučiti određene rezultate, što jest pozitivno. Dobili smo neke stvari vezane za financiranje Zeleni fond za klimu, e, međunarodni e, varšavski mehanizam, zatim smanjenje emisija vezanih za sjeću šuma. O tome smo dobili dakle pristanak i angažman i um, obećanje da će se za to izvojiti sredstva u visini od 80 milijuna. Ipak bilo bi mi draže da sam čula i neke ambicioznije e, planove na tom se sastanku trebalo napredovati više kako bi u Parizu zaista bio sklopljen sporazum. Zabrinjavaju me znaci nazadovanja. Umjesto da napredujemo, mislim da se vidi da nazadujemo. Primjerice, zemlja iz koje ja dolazim, to je Portugal. Na zemlja koja je inače na trećem mjestu po um, energetskoj učinkovitosti e, među europskim zemljama i to zbog velikih ulaganja na tom području obnovljive izvore energije. Međutim, sada zbog krize jednostavno više nismo na pravom putu. Iz kojeg su razloga nevladine organizacije odlučile napustiti sam evo, sastanak? Postoji neki razlog za takvo stajalište koje je prilično drastično? Zahvaljujem. I sada posljednjih dvoje govornika, dakle gospodin Girih pa gospodin Šimanski, izvolite. Zdaje se Hvala lijepa. Da, svjestan sam u koliko je mjeri ta konferencija bila teška. Sve teme na dnevnom redu bile su zaista i osjetljive i teške. Zemlje trećeg svijeta i brzo rastuća gospodarstva na te e, probleme gledaju u okviru pravde e, na planu klime. Tako da dolazi do sukoba interesa među državama. Ne želim govoriti o negativnim aspektima jer mislim da svaki e, krug pregovora treba sagledati u pozitivnom svjetlu a same diskusije zapravo jesu bile pozitivne. Podsjećam gospođu Štrelu da je europski cilj tri puta po 20. To jest i dalje naš cilj i on je bio temelj za pregovore u Varšavi. Moramo e, znati koji su nam ciljevi, ne smijemo ih zanemariti a to sve u okviru takozvane klimatske pravde. Nama jest ipak potreban i novac, sada nam je očinički potreban novac, kao što je i ministar rekao, potreban nam je novac i za mnoge e, adaptacije jer imali smo i mnogo velikih eh, nesreća i nepogoda na Filipinima na primjer. Ja mislim da je i u, u Portugalu bilo nekih tragedija i nesreća. Prema tome budimo oprezni kada iznosimo ambicije. Zaista eh, moramo paziti kakve ambicije imamo. U Varšavi je određen broj stvari e, riješen, na primjer dogovor oko politike vezane za šume. Do sada u svijetu nije bilo takvih politika i e, zato je ovaj sastanak važan naše pluća, pluća cijeloga svijeta moraju dobro raditi i to na dobrobit svih. To je dakle bio važan element, sve su se strane oko toga složile. Dopustite mi da zaista čestitam na tom ostvarenju. Pitao bih ministra, budući da sada pokušavamo ostvariti novi Kyoto u Parizu 2015. godine. E, cilj je da se održi sporazum iz Kyoto i da ga se e, da se njegovo područje primjene eventualno proširi. No prije toga e, potrebno je procijeniti sporazum iz Kiota, kako je njegovo mjesto, kako je mjesto protokola iz Kiota. U mojoj zemlji su e, se kriteriji protokola iz Kiota pet puta premašili. A što je s onim zemljama koje glasno zagovaraju smanjevanje emisija? Kako, što oni rade, kakva je njihova situacija? Jeste li o tome govorili u Varšavi? Jer e, ako u Parizu počnemo govoriti o smanjivanju emisije, morat ćemo početi iz početka, dakle od Kiota. Riječ ima gospodin Šimanski. Hvala lijepa. Htio bih se zahvaliti e, našem ministru na njegovu doprinosu. Moram inače reći da mi je žao da više nije ministar i dalje igra važnu ulogu jer je odvoran za pitanje klime, ali bi mi bi odražio da je ostao ministar. Sjećam se kada ste vi došli na sastanak našeg odbora kao ministar, zaista me se dojmilo ono što ste rekli neki od članova odbora nisu bili baš zadovoljni svime što ste rekli. A ako vas smijem podsjetiti, rekli ste da je jedan od ciljeva konferencije u Varšavi nisu doprinosi, obaveze i krajnje odluke. Ne, vi ste zaista rekli da je glavni cilj postizanje globalnog sporazuma koje je okosnica e, svega na tom planu. To ste upravo rekli. Također ste pokazali skeptičnima po pitanju daljnjih smanjenja emisija u Europi ako druge zemlje ne bude također tako postupile. Govorili ste također i o liberalizaciji trgovine o e, jeftinoj e, e, jeftinim energentima izvan Europske unije i skupima u Europskoj uniji. Sve su zemlje trebale pokazati da nije uvijek sve isto. Znamo da neke, e, da su neke zemlje, zemlje koje su e, veliki onečišćivači, na primjer kineska e, tvrtka jako ima puno više emisija ugljičnog dioksida nego na primjer ono u Poljskoj, Luksemburgu ili Njemačkoj. Dakle, moje pitanje da li se u Varšavi i gdje e, dao nekakav znak da ćemo imati određene temeljne kriterije kao polazište ili će se zemlje slobodno obvezivati. Potrebne su nam dakle ta ti kriteriji, ta mjerila koja će biti obvezna. I to moramo napraviti u skladu s različitim zemljama. E, do toga nije došlo u Varšavi, a znam da zemlje poput Kine, e, Japana ili pak Sjedinje američkih država su zemlje s kojima neće biti lako postići dogovor u Parizu. A ako Kina u Parizu kaže da će emisije smanjiti za 10%, E, hoćete li, te li time biti zadovoljni ili ćete biti iznenađeni ili pak šokirani. Što mi mislite dakle o tome? Jer znam da će mnogi dati puno obećanja. Ja sam e, iz Poljske i htio bih vrlo glasno e, protestirati i reći ne smijemo negativno gledati na naša postignuća jer mi mnogo toga radimo u, mi u Europi puno ulažemo. Ulažemo i u ugljen koji je sada puno drugačiji. Energenti su vrlo skupi, a isto tako ne smijemo zanemariti niti socijalni kontekst. Znamo da su naši ciljevi ambiciozni, ali e, socijalna pitanja vrlo su važna, vrlo često domaćinstva troše 40% e, kućnog proračuna na energetiku. To je važno, hvala. Da, kao što smo već e, čuli danas, e, koliko je novaca investiralo izvan Europske unije uvozom e, fosilne energije u Europu. Dakle, ima smisla vidjeti kako ćemo to poboljšati. Ne treba uvijek samo pokazivati prstom na ovoga ili onoga, nego bismo trebali ipak radije pogledati što nas sve zajedno ujedinjuje i mislim da je zapravo ovdje postoje e, stvari e, od kojih e, mnogi mogu još profitirati. Znači pogledamo što nam koristi svima zajedno i što nas sve ujedinjuje EU, a Nemojmo uvijek gledati samo ono što nas razdvaja, jer inače uvijek idemo uvijek iz početka, iz početka ponovno u istu debatu. Hajdemo jednom konstruktivno. Zapravo sam htio zaključiti, ali mislim da gospodin Sonik još htio nešto reći želite li ili niste, ali mislim da niste ni čuli što je rekao ministar. E, gospodine predsjedniče, imam pitanje za ministra. Poljsku se sada optužuje da da je zemlja koja previše investira u ugljen da mi usporavamo Europu. Zapitao bih je li, to, je li točno da Njemačka sagorjeva tri puta više ugljena nego Poljska. Da li je to točno? Da li je točno da zbog emisija u Njemač, da su emisije u Njemačkoj u porastu za razliku od Poljske? Hvala lijepa. Ne znam je li e, ste shvatili, mi imamo e, mi smo ugovorili 60% obnovljive energije. E, tu smo, još jednom bih rekao, mi imamo diskusiju, u Poljskom senatu smo to imali sa kolegima, sa gospodin Semanski i tamo bio razgovarali smo od, otvoreno i imali smo dobru diskusiju. Trebali bismo razgovarati češće. E, tada sam počeo s pitanjem zašto u Poljskoj e, sigurnost energije ima najveći prioritet. E, moramo znati odakle dolazimo, e, koju povijest imamo i tu trebamo biti malo oprezni. Ovo okrivljavanje nam uopće ne koristi. Time nećemo uopće ne napredovati, samo ćemo zaoštravati debatu. I e, vama kao predsjedniku nećemo olakšati posao nego otežati. Moramo gledati kako možemo postići ciljevi i što je za to potrebno e, Naravno, opskrba energijom u e, Poljskoj je uzorna, od toga možemo mnogo profitirati. Moramo vidjeti što nas spaja, a ne razjedinjuje. Evo sada možete reći što mislite, gospodin Korovec. Hvala lijepa predsjedniče. Pokušat ću odgovoriti na pitanja redom koja su postavljena. U prvom redu htio bih vas uvjeriti. Jučer je poljska vlada formalno promijenjena. Gospodin Mači Grabovski je od jučer e, ministar za okoliš za prve sjednice e, ministara e, stvorena je nova funkcija to oponomoćenika poljske vlade za e, klimatska pitanja. Ona će se baviti koordinacijom pitanja na tom području a premijer je potpisao nominaciju za mene kao glavnog tajnika. Ja ću biti glavni tajnik u Ministarstvu za okoliš. Biti ću odgovoran za e, klimatske politike u Poljskoj. To je rješenje po mom mišljenju. To je optimalno rješenje jer osoba koja je nadležna za ove procese na globalnoj razini mora biti vrlo aktivna. Ona mora biti aktivna kad se radi o kontekstu, mora biti na sastancima kao dio ove globalne konferencije. Možda znate da je interna politika, unutarnja e, okolišna politika e, ona je, e, zahtjeva mnogo vremena i energije. Govorimo o politici voda, e, zbrinjavanju od otpada i tako dalje. Uspoređujemo zakonodavstvo o, o nafti i škriljevaca. Novi ministar, gospodin Grabovski, će se baviti ovim unutarnjim pitanjima. Stvaranje ministarstva za klimu unutar ministarstva za okoliš će potaći naše mogućnosti, poboljšati ih, jer ćemo se posto posvetiti evropskim diskusijama i kao i globalnim diskusijama na razini e, konvencije, kao što je, kao predsjedavajući cijelog procesa. Htio bih se zahvaliti na pozivnim ocjenama Varšavskog sastanka. Također želim reći da e, prije same konferencije e, Poljska je e, ocjenjena kao zemlja koja usporava Europu kao zemlja koja e, želi usporiti cijeli proces ili zagušiti taj proces. Ali 24 sata kasnije e, imali smo cijelonoćne pregovore, nismo spavali cijelu noć. E, ta činjenica dokazuje da, da smo mi odlučni i u Poljskoj mi smo opredjeljeni za ovaj globalni proces. Želimo nastaviti tim putem, želimo voditi u ovom procesu do Pariza. Htjeli bismo da Pariški sporazum e, ima novu vrijednost. Željeli bismo da se Pariška o, konvencija odnosi na sve zemlje sudionice. Željeli bismo da se postigne sporazum eh, koji će eh, eh, ratificirati 194 zemalja. Želim vas podsjetiti na loše iskustvo kad govorimo o prvom razdoblju Kiota, a još gore iskustvo sa drugim razdobljem Kiota. a drugi, drugo razdoblje je ograničeno na Europsku uniju, Australiju i još neke zemlje. E, u cijelosti 14% e, emisija. Izazov koji stoji pred nama to je izazov da se 100% pozabavimo o emisijama, to jest da riješimo ih 100%. Moramo imam, moramo imati plan puta, u Limi ćemo imati prve nacrte e, sporazuma. Tamo ćemo definirati način koji ćemo prezentirati naše doprinose. Do prve četvrtine 2015. Onda, do onda ćemo pokazati te doprinose kako bismo imali dovoljno vremena da se pripremimo za sporazume i kako bi e, Pariz bio uspješan. Što se tiče europske agende, da, mislim da bismo morali početi e, razdoblje razmišljanje o europskom doprinosu. Kako će to izgledati? Moramo razmišljati kolike su nam ambicije kako ćemo postići te e, ambicije? Što će biti, kako će biti doprinosi pojedinih zemalja članica, kakav će biti cjelokupni doprinos i tako dalje. To su važna pitanja. Moramo početi razmišljati. Na sreću imamo godinu dana da to učinimo. Onda ćemo pokazati što smo napravili dakle do prve četvrtine prvog kvartala 2015. godine. Tako, također ste pitali kakove su e, ambicije do 2020. To je vrlo dobro i opravdano pitanje. Što više možemo zajednički napraviti kao međunarodna zajednica prije 2020. to će lakše biti da e, provodimo politiku, našu politiku nakon 2020. Ova diskusija o razini doprinosa prije 2020. E, Ove rasprave su vrlo važne. Jer drugo e, razdoblje Kijota je ograničeno na 106 e, na e, zemlje od kojih je 160 izvan sustava. Pitanje je e, da li mi kao međunarodna e, zajednica imamo ambicije u tom smislu? Slažem se s vama, to je vrlo važno pitanje. Međutim, imat ćemo jedan poseban sastanak o tome u Bonu sredinom godine. Tamo ćemo nastojaći naći odgovor na ovo pitanje. Htio bih se sada referirati na ono što je rekla gospođica Estrela. S jednom se stvari ne slažem koju ste spomenuli. Rekli ste da e, promjena jesika i e, promjena doprinosa je korak natrag. E, ne slažem se s time. Varšavska odluka je posto dosljedna sa odlukom u Durbanu koja kaže da u Durbanu je rečeno da moramo imati novu dimenziju e, sporazuma 2015. Ovaj sporazum će uključivati sve zemlje a riječ doprinos se odnosi i na razvoj, na razvijene i kao i na zemlje u razvoju. U tom smislu je to 100% u skladu sa odlukom u Durbanu. Ako ćemo govoriti o drugim terminima, ako govorimo o kojoj grupi, drugim grupama zemalja, onda ćemo govoriti o drugoj razini angažmana. To neće biti u skladu sa duhom iz Durbana. Mm, e, sporazum se mora odnositi na sve. Ova riječ doprinos je ključna ovdje ona služi svrsi i to je jedan od dostignuća Varšave jer sporazum o kojem e, pregovaramo mora biti sporazum koji poziva druge, a ne da ih odbija e, od e, ulaska u sporazum. Ovi doprinosi mogu imati razne oblike tom. Može biti politika u šumarstvu, na primjer ili e, politika energetske učinkovitosti, e, obnovivi izvori energije. E, to može biti ASU porez, na primjer. razne vrste doprinosa su, imaju razne oblike. To neće biti doprinos koji će biti prikladan za sve. Imamo zemlje koje su dvostruko veće od cijele Europe, ali ima i zemalja koje su manje od Brisela. Ne može e, jedna kapa pristajati svima. Moramo imati e, razna rješenja koje će se moći primijeniti na razne države. Što se tiče 30%, eh, imamo političku odluku u Europi o 30%, to jest ovih 30% je naš ono što smo stavili na stol. Ako imamo globalni sporazum eh, i takozvane zemlje, eh, razvijene zemlje, će se potruditi na sličan način. Ta je odluka donesena 2007. Sve e, e, institucije Europske unije se referiraju na tu odluku iz 2007. Nema potrebe da to stalno ponavljamo. A što se tiče doprinosa i financija za mm, fond za prilogadbu, E, mi smo skupili 100 e, milijuna, a ne 80. Jako me se e, dojmilo, dojmili su mi se neki unilateralni angažmani, recimo Norveška, Sjedinje države, Koreja, Japan, Švedska, Njemačka, Finska i Nizozemska impresioniran sam onime što su oni ponudili. E, to je dobrovoljno. I mislim da je to veliki doprinos financijskom aspektu klimatske politike. E, zahvaljujem gospodinu Gereku na njegovom pitanju želim reći da e, naša najvažnija zadaća kad se radi o pregovorima za pariški sporazum jeste da izbjegnemo situaciju e, trećeg Kiota. Jer logika Kiota, to je ta logika dva silosa, dva e, odvojena silosa razvijene zemlje i zemlje u razvoju mi nismo, ne stremimo 40% smanjenju emisija, nego 100% smanjenju. Pitanje je kako možemo stvoriti taj, mehanizam koji će biti otvoren e, svim stranama. Ako pogledamo konvenciju, konvencija se rodila nakon Rija. To je posljedica konvencije o zemlji e, emisije treba smanjiti ili stabilizirati, ali istovremeno konvencija e, traži održivi razvoj i borbu protiv siromaštva. To su glavni ciljevi konvencije moramo pripremiti sporazum na takav način da uklopimo i, e, i Europu, Kirabate, e, Sjedinje države, Rusku federaciju i Kinu, sve, e, Indiju i druge zemlje. To je jako teško, naravno. Budemo li imali uzajemno povjerenje, ako vjerujemo jedni drugima, mislim da je sporazum moguć. E, postavilo se i pitanje e, nevladinih organizacija u Varšavi. Nevladine organizacije e, udruge koje se bave klimu igraju vrlo važnu ulogu ovdje jer mobiliziraju javno mjenje. E, one e, daju inpute vladi kako bi se ona efikasnije borila za poboljšanje na tom području. Neke nevladine organizacije one su izjavile da je Varšavski summit e, fijasko 24 sata prije završetka. 24 sa, konferencija je završila 24 sata kasnije. One, neke su organizacije napustile konferenciju dva dana prije završetka. Rekli su da nema rezultata, a otišle su ranije. Ehm, ovo je očigledno, ne treba o tome više govoriti. E, gospodin Cimajski i njegovo pitanje. E, želio bih potvrditi e, ono što sam rekao za vrijeme svoje prezentacije u ovom odboru. Da, u prvom redu tražimo globalni sporazum. To je sporazum koji će se potpisati i koje će ratificirati i druge e, razvijene zemlje ne samo Europska unija i e, nerazvijene zemlje već i druge razvijene zemlje ova energetska politika e, prekomorske zemlje Amerika ova energija po niskim cijenama i smanjenje emisija istovremeno ta američka politika mora biti inspiracija za naše diskusije u Europskoj uniji. Nafta i Škriljevca i ta revolucija mm, eh, Amerika će postati sasvim nezavisna eh, od uvoza fosilnih goriva. Eh, moramo biti nezavisni. Amerikanci nam daju primjer zahvaljujući frakingu. Oni su postigli dvije druge stvari. Oni su smanjili cijenu energije, a smanjili su i emisije. E, I to za dvostruko nego što su to naše ambicije u Europskoj uniji. Kad razgovaramo s predstavnicama industrije, kad govorimo o investicijama, u sektorima koje troše mnogo energije e, e, e, investicijski dolari će, neće ići u Europu nego na Srednji istok i vjerojatno u Sjedinjene države. U ovom razdoblju kad govorimo o globalnoj krizi, to nije globalna kriza, kriza je europska. Ovi komentari koji dolaze od industrije njih treba shvatiti vrlo ozbiljno. Želio bih odgovoriti na ono što je rekao gospodin Sonin. Nemam, naime, detaljne podatke o e, emisijama po zemljama članicama, međutim, mislim da bismo to pitanje mogli postaviti Europskoj komisiji. Mogli bismo komisiju pitati da nam izradi ili dade tekuću statistiku o emisijama iz pojedinih zemlja članica i dakle gdje imamo smanjenje, u kojim zemljama vidimo smanjenje emisije, gdje emisije pak rastu. A, također u odnosu na BDP tih zemalja. Mislim da bi Europska komisija mogla proizvesti takvu statistiku, a onda bi ti statistički podaci u kontekstu posljednjih par godina mogli biti doista zanimljivi za našu internu raspravu. Um, ono što, ono što ne bih ulazio, nemam potpuno znanja o tome, e, a ne bih nikoga želio zbunjivati, ja mislim da e, bi e, neovisno tijelo kao što je Europska komisija mogla proizvesti takvu statistiku za posljednjih nekoliko godina i da, tako bi informacije bile vrlo korisne i zanimljive. Ali ne bih htio komentirati o tome jer e, mislim da bi tu se ipak trebalo bolje pogledati točne i precizne podatke. Zahvaljujem ministru e, na e, ove rasprave, znači tu sve ove terovat sati 90. E, i 119 terovat sati u 2012. proizvedeni, a što se tiče crnog ugljena od 900 na 161 kilovat a u međuvremenu e, su se i e, e, znamo kakav je razvoj sa atomskim centralama, dakle imamo kompenzaciju u, za ovo sve drugo od strane obnovljivih izvora energije. Evo dajem riječ komisiji. dakle, hvala što mogu sad ponovno reći. Dakle, ako pogledamo kako izgledaju E, izvještaj o e, emisiji stakleničkih e, plinova Europske agencije za okoliš na stranici 10 ovog izvještaja. U sažetku možete vidjeti profile emisija svih zemalja članica. Jedan primjer je, na primjer, promjena u emisijama u Njemačkoj između 2010. i 2011. sa smanjenjem od 2,9%, mogu dati primjere onoga što se događa u drugim zemljama članicama, ali to su sve podaci koji su javno dostupni putem stranice Europske agencije za okoliš. Zahvaljujem. Ovime smo dakle došli do kraja ove rasprave. E, mislim da smo to nešto i dobro raspravili. Mislim da je atmosfera bila čista dobra. <laughs> E, dakle, <laughs> imamo i promjenu klime koja nam vjerojatno treba kako bismo E, na kraju krajeva ovih 500 milijuna stanovnika u Europi e, osigurali e, ekološku i ekonomsku budućnost koja će biti uravnotežena. Ali eto, radit ćemo na tome. Gospodin Kornec, zahvaljujemo vam na dolasku, želimo vam uspjeha pri novom poslu i također kod ovog trostogog predsjedništva nadam se E, uspješan rad i da na kraju kreva će Pariz biti veliki uspjeh jer e, to svijetu doista treba. Ako nastavimo ovako kao što činimo sada, onda ćemo e, imati cilj povećanja stupnja za 3,7%, a to ne želimo. Svjetska zajednica želi održati cilj od 2 stupnja povećanja temperatura, za to treba još puno učiniti, ali eto za to smo tu, zato svi radimo zajedno i zahvaljujem vam još jednom što ste došli. E, evo, puno izdržljivosti e, i puno sreće u vašem radu vam želimo i zahvaljujemo još jednom. So. Dobro. Sada možemo nastaviti dalje sa našim dnevnim redom i sljedećom točkom dnevnog reda. I sada mi je doista veliko zadovoljstvo raspravljati sa kolegicama. A, evo, samo gospodin Sanoni kolega, ali inače kolegice. Dakle, raspravit ćemo dakle, s komisijom o temi ESE, Europske agencije za zaštitu ispravnost hrane i teme genetskih modificiranih životinja. Pa, kao prvo, gospodin Pole iz Europske komisije kojemu dajem riječ, a zatim za EFSU e, gospodin Egman. E, gospodin Pule ima riječ prvi. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. E, hvala. Tema o kojoj ste zaželjeli govoriti danas je zaista važna tema. Važna je zbog e, političkih problema, a važna je isto tako i sa znanstvenog aspekta. U Europskoj uniji obično tražimo da se dobije odobrenje za biljke dok je problem vezan za životinje relativno nove, osim jednog aspekta na koji ću se kasnije osvrnuti. Sjedinjene američke države su, kao što znate, prije nekoliko godina E, um, došli do e, lososa koji je genetski modificiran koji dva puta brže raste od normalnog lososa. A Food and Drug Administration u um, Sjedinjenoj američkoj državama je e, proučila i kakvu, kakav učinak može imati kako potrošnja to odnosno ishrana tim lososom i kakav to utjecaj može imati na okoliš. No, za sada taj losos još nije e, na tržištu. On se e, do inače razvio i u Kanadi i isto tako križan je i u Panavi. S jedne strane kao izvor za e, za mriještenje riba, s druge strane za uzgoj ribe. Postoji u e, također losos e, salaske u Sjedinjenim američkim državama koji ponekada dođe kao uzgojeni losos u uniju, međutim većina lososa koji je uzgojen dolazi iz Norveške. Mi smo ipak morali razmotriti taj e, losos za slučaj da dobijemo službeni zahtjev da se taj losos nađe na našem tržištu ili pak ako bi netko zatražio da upravo taj losos bude uzgajan u Europskoj uniji. Do sada nismo dobili niti jedan takav zahtjev, dakle niti za uzgoj, niti da ga se stavi u prodaju kao hranu. Međutim, mi smo zatražili od Europske agencije za zdravstvenu ispravnost hrane da e, pripremi e, podatke o tome kako bi ako jednog dana netko zatraži odobrenje na nivou Europske unije, dakle kako bi netko u EFSI bio u mogućnosti pripremiti taj dosje. Dakle, ako mi dopustite sada, s nama je ovdje i predstavnica EFSE, koja može, ako želite, dati pojedinosti o tome. S nama je ovdje također i predstavnik glavne uprave za istraživanje. Evo, sad sam vidio gdje sjedi. On je čovjek koji je na čelu programa Pegasus, a vi ste također nešto pitali o tome. On će vam moći objasniti program Pegasus. No, s vašim dopuštenjem, predsjedniče, zamolit ću da e, predstavnica EFSE e, da više pojedinosti o tome. Hvala komisiji na ovome. Dakle, pametno rečeno je se ovdje, pa dajmo riječ EFSI. Pa, gospođa Vajtman, izvolite. Riječ je vaša. Zahvaljujem. E, željela bih, e, evo samo vrlo kratko, nemamo puno vremena. EFSA je izdala dva dokumenta sa smjernicama, jedan za sigurnost hrane i stočne hrane, te drugi koji se odnosi na dobrobit životinja i zdravlje životinja e, sa procjenom e, rizika iz, e, za okoliš pri uvođenju živih genetski modificiranih životinja u okoliš. Principi ovog dokumenta isti su oni koji se koriste u procjeni GM biljaka. Dakle, fokusiraju se na komparativnom pristupu, znači kompariramo e, e, genetski modificiranu životinju sa ne gen modificiranom životinjom i onda prolazimo kroz sve korake koji se koriste i za gen biljke. Znači molekularnu karakterizaciju, modifikacije gledamo i e, u središnjem dijelu procjene rizika e, stoji komparativni pristup e, koji se bavi zdravstvenim statusom životinje, dobrobiti životinja, hormonalni status životinja, e, sastav raznih tkiva, organa proizvoda ovisno o modifikaciji i također onda ishod cijelog tog paketa podataka će se koristiti za daljnje rasprave o e, toksikološkim, e, nutricionističkim ili drugim studijama koje su potrebne. A obzirom da je niz pitanja se odnosi upravo na dio zdravlja životinja i dobrobiti životinja, evo riječi dvije o tome. Dakle, podaci o zdravlju i dobrobiti životinja moraju doći već iz faze razvoja GM životinje, znači počevši od e, laboratorija prije rođenja životinje, pa zatim kroz cijeli životni ciklus životinja u laboratoriju uključujući ponašanje, a zatim sljedeći e, korak je uzgoj u kontroliranim uvjetima sa većim brojem uzgojenih životinja gdje se onda vidi kako će životinje odgovoriti na razne uvjete uzgoja i zatim nešto e, ekvivalentno pokusu u praksi gdje se onda gleda nekoliko E, uvjeta na e, farmama gdje, e, koje se pažljivo prate i koje su pod nadzorom i onda taj svi ti paketi podataka moraju biti uključeni u skup podataka koje mi moramo dobiti ukoliko i kada dođe do takve prijeve, odnosno MOBE koja je upućena EFSI. Pa evo, ako više od toga želite nešto specifičnije čuti, svakako možete pitati. Hvala. A druga opća uprava, istraživanje, želite li vi, bili ste nam predstavljeni, upućeni smo i na vas. dakle, prezentacija se nalazi i na našoj web stranici. E, e, pa ako ste nas gledali preko web streama ili za kolege koji žele, na web stranici možete naći prezentaciju. Hvala predsjedatelju. Dopustite da predstavim projekt Pegaz i njegove glavne e, rezultate. Dakle, imam je nekoliko slajdova, ali eto, da uštedim na vremenu, e, samo ću to vrlo kratko sažati. Dakle, projekt Pegaz je mali projekt koji je financijski podupiran iz okvirnog programa 7 i to tijekom dvije godine od 2009 od kolovoza do e, lipnja 2009. Dakle, ovo je bila koordinirana aktivnost, što znači da nije provođeno e, laboratorijsko istraživanje genetski modificiranih životinja, nego se bavilo behavioralnim, e, društvenim i drugim aspektima GM životinja. Možete vidjeti na web sajtu da postoji niz dokumenata i drugih rezultata e, iz projekta. E, nisu svi na web stranici, ali e, niz rezultata istraživanja koji imaju javni status mogu se dobiti isto tako i na zahtjev. E, ovaj projekt je izabran e, temeljem jedne teme u radnom programu koja je onda obuhvaćena e, i kao odgovor na DG zdravlje i zaštitu potrošača i njihov zahtjev i predstavnika opće uprave za zdravlje koji su također sudjelovali na sastancima projekta. Dakle, projekt se fokusirao na društvene ekonomske aspekte e, GM životinja i politike. Pritom ne mislimo na zakonodavne politike ili zakonodavni okvir koji je isto dio toga, međutim e, mislimo više na društvene znanosti i humanističke znanosti, znači one politike koje su bitne za potrošače. Dakle, kako je funkcionirao projekt, e, održan je niz e, radionica sa dionicima kojima se odgovaralo na razna pitanja dionika. Tri takve radionice održane su u razdoblju e, projekta u Njemačkoj, Norveškoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Četvrta je radionica bila u Briselu gdje su bili sudionici E, koji su više iz profila EU politika i završna radionica u Indiji. E, dakle, tu je pružena i ta ne EU perspektiva. E, također je bilo uključivanje građan, mišljenja građana kao mogućnost za demonstraciju metode. Znači, održano su tako dva javna panela u Velikoj Britaniji, jedan u Italiji Evo sada gledam e, vrlo kratko koji bi bili glavni rezultati, zaključci, preporuke projekta. ključni element naime bio je da GM životinje se moraju pratiti e, slučaj po slučaj zasebno jer e, nisu sve molbe za uvođenje GM životinja nemaju iste implikacije E, niti u smislu politika, niti etičkih e, aspekata. Jedna od preporuke je bila da se jača istraživanje za jačanje tehnika za istraživanje GM životinja i evaluacije potencijalnih učinaka koji e, uz istovremeno uzimanje u E, obzir preferencija građana Europske unije. Zatim označavanje i sljedivost su bile još važna pitanja koja se odnose na hranu i to u svim regijama gdje e, se e, provodio projekt, znači meta analiza literature i podataka iz literature. E, zatim e, percipirani etički, e, etička pitanja potrošača, znači nije to ništa novo, to je sve povezano sa biotehnologijom u poljoprivredi, ali dakle i gledišta zdravlje životinja i dobrobiti životinja i okolišni, okolišna pitanja. Zatim također pitanje neprirodnosti, uplitanja u prirodu kao jedno važno pitanje također a zatim pri razvoju komercijalizacije ili pri namjeri komercijalizacije e, GM životinja, e, takve bi etička pitanja trebala uvijek biti uključena u procjenu i uzeta u obzir. Zatim e, komercijalizacija GM životinja za hranu, dakle prema projektu treba se razmatrati sa perspektive potrošača, i to kao što je već ranije rečeno u svakom pojedinačnom slučaju zasebno jer će oni biti potrebni za različite prijave za GM životinje. Znači tu se ne radi samo o GM životinjama za proizvodnju hrane nego bio uzgoj, znači akvatik, e, akvatičke životinje i tako dalje, vodene životinje i tako dalje. Znači tri scenarija a komercijalizacija treba uzeti u obzir i kontekstualizaciju e, europskog regulatornog okruženja, dakle sa međunarodne perspektive. Još jedno važno pitanje i odnosno preporuka bila je da treba procijeniti koje su percipirane dobiti kao i rizici E, proizvoda od GM životinja. Znači zdravlje, okoliš, socioekonomski učinak i etička pitanja uvijek treba biti uključene iz ove perspektive, a u određenoj mjeri također i ova komunikacija sa potrošačima o rizicima i prednostima i to treba također procijeniti, uzeti u obzir kad se radi o e, mogućnosti ulaženja GM životinja na tržište jer potrošači naime nisu baš uvjereni argumentima e, o više manjoj e, ekvivalentnosti gdje su ove nove hrane više manje ekvivalente tradicionalnim hranama. Dakle, evo to bi bile uglavnom zaključci ovog projekta. Zahvaljujem. Zahvaljujem na predstavljanju. E, Linda McKeven, e, pitanje. E, Linda, želite li govoriti prvi ili na kraju prvi? Izvolite. Yeah, thank you, I have... Ah, hvala predsjedatelju. Ja nažalost moram u 20 do 5 krenuti odavde ako želim doći kući na sjever Engleske još večeras. Hvala gospodinu Pudleju i e, predstavniku komisije koji su danas e, ovdje došli da govore o genetski modificiranom lososu. U ponedjeljak e, smo u britanskom kom tisku mogli pročitati da je e, Food and Drug Administration odobrio ovaj genetski modificirani losos i uzgajalište u Panami. Ironično je zapravo da oni spominju Kanadžane, omogućili su da dođe, da do toga dođe, ali kaže da je to da se GM losos neće moći koristiti još da u Kanadi i kažu da iako taj losos ima dosta vitamina. zapravo ono što čekaju Kanadžani jest da dođe zapravo do odgovarajuće reakcije NATO u SAD-u prije nego što oni to sve odobre. Oni kažu da, da, to je u redu za Panamu, ali nije u redu za Kanadu za sada. Drago mi je da ovdje govorimo o onome što se smatra da bi moglo biti koristi, koji su rizici. Bojim se da će to biti slično kao i cjelokupna rasprava o kloniranju. Mi ovdje komisiji govorimo o zdravstvenoj ispravnosti hrane, je li ta hrana zdravstveno ispravna. I mislim ako se EFSA bude isključivo toga država da neće odgovoriti na ono što zanima potrošašće. To je ista stvar e, kada se radi o kloniranim životinja. I ja ne mislim da će me GM hrana koju budem jela, da će ona biti štetna za mene. E, to, zato mislim da nema dokaza. No, međutim, mislim da korištenje e, GM, GM organizama na samim e, biljkama, naime na usjevima, da to neće biti štetno po biološku raznolikost za to već postoje dokazi. Dakle, moramo gledati i na etička pitanja i na šira pitanja u društvu. Isto tako vezano za dodatke frani, e, što često pitanje komisiji jest što će iz toga dobiti prosječni potrošač. Što će dobiti od toga kada pogledamo, kada to usporedimo na svemu onom što je negativno i gubitke, recimo dobrobit životinja i tako dalje. Kloniranje je bilo upućeno na upravu koja se, na službu koja se bavi etičkim pitanjima, na etičko povjerenstvo koji su rekli da se ne bi trebalo jesti kloniranu hranu. I za kraj vidim da javnost luči s jedne strane genetski modificirane životinje za hranu, a druge za istraživanja. I ja mislim da bih tako gledala na to pitanje. Govori se o genetski modificiranim embrionima ribe koje se nakon testiranja kroz e, nekoliko dana unište. To se testira radi testiranja lijekova ili pak e, nekih drugih e, e, sličnih aspekata. Mislim da je to i jedno, a s druge strane moramo vidjeti kakva je situacija nego sa životinjama koje su imali recimo šapuviše i tako dalje. Htio bih se zahvaliti komisiji, no mislim da za sve ovo trebamo imati i javnu raspravu. Nije ovo samo stručno pitanje za neke odbore. Ja mm, sam sasvim sigurna da će u sljedećem sastavu parlamenta ovo biti e, na dnevnom redu. Hvala lijepa. Sada Pilara Jazuzova po prvi najprije Dala, na, Ala Rozbar, Kola Lepaž, Kuta i kolegica Kjutat. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Htjela bih se zahvaliti EFSI kao i predstavniku komisije koji su došli ovamo da nam govore o ovoj zaista gorućoj temi. Moramo sada početi s ovom raspravom. Jasno mi je da e, misija se jest u tome da nam kaže jesu li genetski modificirane životinje. E, životinje čije se meso može sa sigurnošću trošiti. Ali ovdje imamo dvije paralelne debate kao baš kada se govorilo o kloniranom mesu. Dakle, hoće li potrošači, žele li to? To su zapravo dvije različite rasprave. Trebamo to znati. Trebamo građanima reći da je udovoljeno svim zahtjevima za zdravstvenu ispravnost, da je hrana e, ispravna. To nam EFSA mora reći. Međutim, mi kao političari moramo voditi raspravu koja je puno šira. I e, to moramo napraviti baš na isti način kao što raspravljamo o mesu kloniranih životinja. Postoji također i pitanje sljedivosti. Moramo znati dolazi li neki proizvod e, iz genetski modificirane životinje. Međutim, situacija može biti vrlo složena, naročito kad se radi o kloniranim životinjama, jer su klonovi klonirane životinje identične onoj životinji prema kojoj su klonirani. Prema tome, moramo imati jasna pravila i znati je li hrana zdravstveno ispravna ili nije. Tu nam EFSA može pomoći, ali uz to moramo imati još jednu raspravu o kojoj neće govoriti EFSA. Na njoj se treba odlučivati na drugom mjestu. Moramo vidjeti koliko je ta hrana sigurna. Hvala lijepa. Kašljuta. E, može sada govoriti. On govori umjeste, a ne Rozbar. Ona e, mu je dala svoje mjesto. Hvala lijepa, ja moram čak i prije Linde otići. Mm, slušat ću dakle, vaš odgovor, iako neću fizički biti ovdje, iz tog razloga ću vam postaviti pitanje. Postoji e, zahtjev da se e, odobri testiranja na e, vinskoj mušici u Španjolskoj. U e, Kanadi smo vidjeli da je došlo do odobrenja kad se radi o jajašcu recimo lososa. Vidjet ćemo da se to pojavljuje negdje drugdje. Na koji način i zašto bismo morali napraviti genetski modificirane životinje, osim ako ne želimo dobijati više mlijeka, više mesa i tako dalje, jer to sasvim sigurno nije na dobrobit životinja. E, bojim se da se ne radi na genetskom modificiranju e, životinja za dobrobit životinja, na primjer kako bi životinje imali na primjer više prostora i tako dalje. Prema tome ne vidim da bi to bila budućnost za Europu. A ako pogledate studije Eurobarometra, e, građani uopće ne žele genetski modificiranu hranu. Dakle, jedina interes je interes onih koji rade na tome, ali na štetu čega povjerenja javnosti, e, e, zdravlja životinja, i tako dalje. Osim toga, odnos između poljoprivrednika i tvrtke. Ako poljoprivrednik sam uzgaja životinje, onda on to toga ima neke koristi, ali ako se radi o patentiranim životinjama i on za svaku novu generaciju mora sve kupovati iz početka, onda on tu gubi na prihodu. Više puta u povijesti Europska je unija iz moralnih i etičkih razloga se opredijelila da ne koristi e, kloniranu tehnologiju i druge stvari. Dakle, treba vidjeti, to je jasan primjer i ovdje, da se ne vidi zapravo u čemu bi bila stvarna korist, a to bi išlo na štetu društvu. Prema tome mislim da vi možete vrlo lijepo reći da u Europi se to ne želi. Ako u nekom e, specifičnom slučaju e, to treba učiniti kako bi se načinio lijek za liječenje ljudi, onda to može biti jedan specifični izuzetak, ali u protivnom mislim da to treba zabraniti. A sada moje pitanje, na koji način ćete omogućiti da dugoročni učinak za bilo kakvo odobravanje, bez obzira se radi o insektu ili o velikoj životinji, na koji način ćete vi na ispravan način procijeniti radi li se o zdravstvenoj ispravnoj e, životinji, ali ono što me još više zanima jest zapravo da se treba E, pozabaviti i etičkim pitanjima. Sad, nažalost, moram otići, ali kasnije ću sašati vaš odgovor. E, hvala za modernu tehnologiju. Želimo vam sretan put. Dobar led. Ana Rozbah ima Ana Paraš i Katja Kljutak. <clears throat> Hvala predsjedavajući. Dakle, ti bih vam ovdje govoriti o, ja bih govoriti o praktičnim aspektima. Na koji način možemo postići da genetski modificirana riba ne zarazi ribu koja nije genetski modificirana. U akvarijima e, dolazi e, do e, preljevanja vode i neka od e, mrijesti može, neka ikra može biti zaražena i zaraziti drugu. Na koji način se ponaša taj genetski modificirani losos u prirodi? Je li on veći, raste li brže, Kakva je prednost u tome što ih se genetski modificira? Također me zanima je li razvoj genetski modificiranih e, organizama u Sjevernoj Americi kako, to, e, kako se to odražava na tržištu puno ribe dolazi k nama iz Kanade i građani bi trebali znati je li ta riba e, genetski modificirana ili nije. I e, drugo pitanje je što je sa misli u sljedećim godinama koje bi e, se takve mogle ribe naći, odnosno druge životinje naći u situaciji da budu klonili i dođu na tržište. Hvala sada gospođa Lupaž. Hvala lijepa. Ja se zaista pridružujem onome što su rekli moje kolege, naročito Karl Schlitter prije nego što procjenimo rizik moramo zapravo upravljati rizikom, ali pitanje je čemu sve to služi. Zaista čemu nam je potrebno da imamo genetski modificirane životinje. Ako je to zato da idemo u smjeru nerazumne prehrane, načina života životinja koje se protive dobrobiti životinja, ako je to zato da imamo više životinskih bjelančevina, budući da ovdje govorimo o lososu, govoreći bez obzira o tome što evropljani žele ili ne žele, ja jednostavno ne vidim iz kojeg se to razloga radi. Mislim da je to glavna stvar, važnije od svega ostaloga. S druge strane, ako kažemo da, to je izvrsno, puno ćemo dobiti iz toga. Drugo je pitanje, želimo li mi to svejedno? Kolege su već rekli unaprijed da kada bi se u Europi E, provelo ispitivanje javnog mnjenja, onda e, bi smo dobili 98% negativnih odgovora kako za genetski modificirane životinje, tako i za klonirane životinje. Nadalje postoje još jedno šire pitanje, ne radi se samo o zdravstvenoj ispravnosti, e, I postoje još jedno pitanje gdje bi trebalo, smo trebali imati studije kroz puno godina. To naravno nemamo uzgojeni losos je možda zatvoren u određenim bazenima, ali vi e, znamo kako e, se stvari događaju u prirodi. Jednog dana će doći do kontaminacije jer takav život i vjerojatno ćemo e, imati takvo genetski modificirani losos jednog dana u tanjuru. A nadalje pitanje e, kukaca. E, I njihovo e, kontakt sa ljudima i sa drugima, dakle ne ljudima. A dobrobit životinja, e, trebamo li imati puno veće losose, pa ta vrsta nije predviđena da bude veća. Dakle, moramo se e, pozabaviti i rizikom kao i etičkim pitanjima. A osim toga, mi kao političari moramo upravljati rizikom ako jednog dana do rizika dođe. Dakle, zaista mi nije jasno što možemo iz toga dobiti ako se ne radi o više, e, manje pouzdanja potrošača. I osim toga radi se o temi gdje bismo morali zaista o tome otvoreno razgovarati i onda odlučiti da smo protiv toga i da se usprotivimo ovakvim proizvodima koji zaista nemaju nikakve koristi za naše građane. Zahvaljujem. E, E, sljedeći govornici, izvolite. Ja, het Hvala lijepa, zaista nikoga neće iznenaditi ako kažem da nisam za genetski modificirane e, životinje ili bilo čega što je genetski modificirano. I ovdje ne govorim samo o etici. Ne govorim ovdje samo o usjevima, ja govorim zapravo o tome mnogo šire. Ima puno posljedica za biološku raznolikost e, na životinsku hranu i tako dalje. Slažem se s velikim brojem kolega koji je danas uzeo riječ. E, rečeno nam je da ovo što znamo, dakle zdravstvena ispravnost, da to nije uopće dovoljno. Iako e, ne znamo mnogo toga eh, o onome što se događa s genetski modificiranim biljkama, sada nam se to predlaže za životinje. Mislim će se eh, puno problema javiti po pitanju dobrobiti životinja ako se s ovim nastavi. Lisabonski ugovor kaže da naše politike moraju uzeti u obzir dobrobit životinja. To i građani se više traže. Koliko ja znam, eh, GMO u e, životinjama, to, se e, ne, to je nešto čemu se ja u potpunosti protivim. Koji bi mogle biti koristi od ovoga? U današnje vrijeme čini se da bi genetski e, modificirana tehnologija mogla omogućiti da životinje budu otpornije na bolesti. Ali vi se ovdje borite protiv simptoma, a ne od samih e, izvora problema. Zašto ne bi borila protiv bolesti? Kada bi e, obrada zemlje bila manje intenzivna, onda bi bilo manje bolesti. A što je sa tim lososima? Pa naravno da će oni izaći iz tih bazena i to je utjecaj e, negativan ucena bio raznolikost. Prvo pitanje je za EFCU, a nakon toga za povjednika. Dakle, EFSU želim pitati što mislite koji će biti dugoročni učinak na e, životinje i javno zdravstvo i zdravlje životinje? Jeste li se time pozabavili? Ako te genetski modificirane životinje, onda genetski manipulirane životinje, kako ja zovem, kakve e, su implikacije za dobrobit životinja? Budete li se borili protiv nekih simptoma koristeći GM tehnologije? Isto tako, što je sa sporazumom o slobodnoj trgovini i partnerstvu sa e, zemljama preko, s one strane Atlantika. Hoće li opća uprava Sanko nešto učiniti da se spriječe negativni učinci i da se ograniči rad opće uprave za trgovinu? Gospodina, eh, gospođa Juso. Como somos pocos, me he permitido el lujo de volverle a pedir la palabra. Vamos a ver, yo no soy antinada por principio. Eh? Por lo tanto... Mm, Hvala lijepo. Što ste mi dali riječ? Jedino što želim jest da ljudi mogu slobodno odlučivati bez obzira o kakvom se križancu ili hibridu radi. Radi se uvijek o nekoj manipulaciji i uvijek nešto manipulirate. Dakle, ali mi ovdje govorimo o manipulacijama u laboratoriju. Neke se osobe u potpunosti protive genetskim modifikacijama. Ako se genetski modificira čovjek, onda mi govorimo o promjeni genetskog materijala i stvara se određena imunosna bolest. Što se tiče pak minske mušice, postoje neke genetski modificirane mušice koje se nađu u prirodi i zatim se e, dođu u kontakt sa drugim mušicama u prirodi i na taj način oni e, napadaju određeno voće, odnosno pokuša se na taj način stvoriti otpornost voća. Međutim, što se tiče genetski modificirane hrane, moramo zaista biti sigurni e, nakon svih studija o tome da će ta hrana biti sigurna za ljudsku potrošnju. A ako se pitamo je li nešto što je genetski modificirano loše po ljudsko zdravlje, e, i ako se ustanovi da je tako, to treba onda ljudima jasno reći. Ljudi naravno neće takvu hranu tada jesti. Treba odlučiti ako je nešto zdravstveno ispravno, onda se može staviti na tržište i onda ljudi mogu sami odlučiti hoće li jesti genetski e, modificirani proizvod ako hoće ili ako neće. Da, je, dakle, to je tako. Gospodin Bok. za slovo, pane predsedo, jenom velmi stručně jedna otázka, kterou jsem chtěl položit, už tady padla a ta směřovala imam pitanje. To se već to pitanje je već postavljeno. E, transatlantski e, sporazum o partnerstvu i trgovini. E, nedavno smo dobili jedan prijedlog da se laktička kiselina koristi za steriliziranje. Radi se o ležinama životinja u o, preradi hrane. E, to je prošlo kroz ovaj sporazum. E, ne mogu zamisliti da će biti nekih mjera koje bi mogle spriječiti zagađivanje za ostatak stanovništva. Ako bismo imali genetski modificirane životinje koje pobjegnu, tada se kontaminacija ne može e, izbjeći. Još jedan rizik. E, e, otpornost prema patogenim organizmima to su zajednički patogeni organizmi. Recimo da se uzgajaju životinje koje imaju veću otpornost prema ekoplazmi. Što bi e, to značilo za naše ljudsko zdravlje? To je strašno i zamisliti. I još jedno pitanje. Da li komisija što je s životinjama u kojima postoje drugačiji geni nego što je njihova biološka vrsta. Kako se postupa s organizmima u kojima kroz genetsku transformaciju se pospješuje uzgoj, ubrzava uzgoj i rast. E, tu se ili suprimiraju geni ili se neki geni pojačavaju. To je moje pitanje. Hvala lijepa. E, mogu reći da su koordinatori odlučili da smo od e, odbora za okoliš dobili dvije osobe koje će biti u upravljačkom odboru sudjelovati i nas izvještavati ovdje u odboru i dakle ti i, i stalno će izvještavati koordinatore pa ćemo biti u tijeku e, pregovora. Mislim da e, će to mm, pitanje što će to značiti za europsko zakonodavstvo, za sporazume. E, tu ćemo imati dva predstavnika koji će to pratiti. Gospodin Pule, ko će prvi odgovoriti? Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ako mi dozvolite, ja ću odgovoriti gospođi madam i govorit ću kasnije o pitanjima koje su postavljeni EFSI. Podijelit ću odgovore na pet točaka. Prvo, koristi koje očekujemo. E, losos, kakav je predstavljen u Sjedinjenim državama, e, shvatili ste da se one uzgaja u Sjedinim državama. E, oni to rade u Kanadi i odrasli će se uzgajati u Panami ti su lososi e, genetski modificirani i dva puta brže rastu. Komisija e, ne može reći da li će e, cijena pa, se smanjiti za dvosrk. On još nije taj losos još nije na tržištu. On raste dva puta brže sa istom količinom hrane. Možemo zamisliti da tu postoji financijski interes za poduzeća koje ga uzgajaju. Više o tome ne mogu reći, ne znamo ništa o tome. Što se tiče drugih životinja, da, točno je, imamo slavnu mušicu koja je patogena e, za masline već znate da postoji e, e, određen broj insekata koji se tretiraju da budu sterilni, to su mužjaci, oni se bombardiraju kobaltom. E, ti muški insekti, oni nađu ženku, oni je pokrije, ali ženka u pitanju ne dobije oplođeno jaje i nema množenja tih insekata. To su programi koji već postoje 30 40 godina koji se koriste radioaktivnim tvarima. sada za maslinova mušica je, ima sterilne e, insekte. E, ženka nema oplođena jaja i kako ženke e, može e, oploditi samo jedan mužjak ona dakle ne proizvodi larve e, ličinke insekata to izbjegava korištenje pesticida to još nije dovršeno španjolska još treba napraviti e, eksperimente prirodne veličine i provjeriti interes, koji nam je interes te tehnologije. Treba se osigurati da to ne škodi drugim insektima, mušicama i tako dalje. To se e, radi u laboratoriju. Ima bakterija koje su također genetski promijenjene E, koje proizvode e, medicinske proizvode, medicinske tvari. E, to nije stvar diskusije jer su to lijekovi koji su korisni i za, za, ljude, muškarce i žene. To djeluje na hormone, na inzulin, bakterije koje se prikupljaju u klaonicama nema tu e, diskusije. Ima i istraživanja e, na svinjama koje bi trebale biti e, otporne na svinsku kugu i tako dalje. To nije povezano sa intenzivnim uzgojem. Čak i divlji veprovi nisu otporni na tu bolest a oni se naravno ne mogu intenzivno uzgajati. E, u ovom trenutku je to u fazi istraživanja i tu nema problema. Drugo, drugi problem je etika. U direktivi od 2001 i uredbi, prve i uredbi od 2009 e, trebalo je odgovoriti na pitanja etike Etika je nešto e, čime se može e, manipulirati i tu treba biti oprezan. E, kao posljedica Pegaza ne možemo živ mi smo grupu za etiku zamolili koja je već da 1996. se izjasnila mm, o, organizmima, o, o biljkama koje su genetski modificirane. Tu imamo našeg slavnog losesa e, i meso koje je namijenjeno ljudskoj konzumaciji, ljudskoj potrošnji. Treće je rizik rizik naravno za zdravlje EFSA e, se time bavi rizik za okoliš, e, to mora e, evaluirati EFSA, bioraznolikost i tako dalje. Za životinje Radi se o načinu uzgoja životinja. E, ovaj losos koji se uzgaja u Panami o, e, e, rečeno je da se taj losos mora uzgajati u zatvorenim bazenima, a ne u otvorenom moru. Losos, kao što znate, uzgojeni losos koji e, živi u kavezima u moru može pobjeći kroz rupe u tim kavezima i može pobjeći u okoliš. E, da bi se izbjeglo taj rizik i zagađenje e, divljih vrsta lososa, Amerikaci su odlučili da se taj losos mora Uh, uzgajati u uh, kopnenim bazenima sa koji uh, imaju filtre i tako dalje koji sprečavaju losose da pobjegnu. Naravno tu postoji pitanje dobrobiti životinja. Los, uzgojeni, uzgajeni losos, da li je to konvencionalni ili genetski modificiran, tu moramo također poštivati mjere za e, dobrobit životinja. Ovi e, lososi, ako uzgoj bi bio moguć u Europskoj uniji, e, trebao bi podlijegati tim propisima. A sada interes potrošača. Tu imamo politički izbor koji moramo napraviti. Ali komisija naš povjerenik je to ponovio, nije ni za niti protiv. Ona e, provodi uredbe e, e, vijeća i parlamenta. Ako te dvije institucije odluče o potpunoj zabrani genetski modificiranih životinja, naravno komisija će to primijeniti i provesti ali za sada to ulazi u okvir e, direktive i uredbe gdje je načelo da e, genetski modificirana životinja nije zabranjena, ali podliježe e, etici, potrošačkoj etici. Mm, to E, i ona mora biti etiketirana. To se e, odnosi na sve proizvode, ne samo na losose, nego na riblje brašno i tako dalje. E, sve to mora biti etiketirano kako bi potrošač mogao imati izbor i znati što troši, što kupuje. Zatim govorimo o odnosima sa eh, SAD-om u ovom transatlantskom eh, sporazumu. Eh, predsjednik Barozo je to potpuno jasno rekao. Nema pitanja da se mm, da se tu pregovara o genetski modificiranim organizmima moramo uzeti u obzor ocjene EFSE, što odobravamo, što ne odobravamo i tako dalje. Ali tu ne dolazi u pitanje da e, pregovaramo o e, promjeni e, direktive i uredbe o kojoj sam govorio u okviru transatlantskog sporazuma o trgovini i partnerstvu. To ne dolazi u obzir ali e, diskusije postoje. E, e, SAD kažu zašto vam treba 5 do 10 godina da odobrite genetski modificiran organizam, a mi to radimo za godinu dana. Ali osim tih informacija nije ne dolazi u obzir da raspravljamo o e, promjeni našeg zakonodavstva. Evo gospodine predsjedniče, to sam e, htio reći. E, sad će gospođa iz EFSE dati svoj odgovor. Hvala lijepa kolega. Evo sada dajem riječ EFSI, predstavnici EFSE. Hvala lijepa Htjela bih e, objasniti da e, da mm, e, mm, ne, ne možemo govoriti o etici, to nije naša nadležnost, ali govorimo o sigurnosti. Mi se bavimo time. Ova dva dokumenta su smjernice. To znači da postavljamo pitanja, imamo popis pitanja i dajemo smjernice kako se generiraju podaci za podnositelja zahtjeva. S tim smjernicama mi ne odgovaramo na pitanja jer moramo e, dobiti paket podataka da bismo to učinili. E, vi ste postavili E, nekoliko pitanja koje podnositelj zahtjeva mora e, odgovoriti. Pitali ste, e, postavili ste pitanje što se događa okolišu ako životinja koja je modificirana pobjegne. To o tome mora, na to mora odgovoriti podnositelj zahtjeva. Što se dešava sa ljudima ako dođu u kontakt sa insektima koji su genetski modificirani. E, što se događa sa dobrobiti životinja? I to, e, na to treba odgovoriti. Na to ja ne mogu dati odgovoriti. Ali EFSA traži podatke da vidi koji bi bili odgovori ako, e, na primjer, ta životinja dođe na tržište. u tom smislu smo puno radili. Imamo pet e, e, radnih skupina koje traže odgovore na relevantna pitanja. E, radimo od slučaja do slučaja, to je važno. To ovisi o životinji, koja je genetska modifikacija i tako dalje. Morate se usredotočiti na razne vrste pitanja Dati ću e, sada riječ Silvi Meste, mojoj kolegici, koja je nadležna za dokument za ocjenjivanje rizika za okoliš. E, Silvi će nam više reći o tome. Da E, završim ono što je Elizabeta rekla što se tiče smjernica koje je razvila EFSA i da to povežam sa dvije e, točke koje smo spomenuli. E, dugoročni učinci i vjerojatnost bijega životinja. Te dvije stvari mi razrađujemo u našim smjernicama. Moramo naravno graditi na onome što znamo e, u trenutku ocjenjivanja. Mi e, savjetujemo podnositelja zahtjeva i mm, na osnovi informacija koje imamo u tom trenutku. Trebamo e, eksperiment talne podatke na surogatskim životinjima, to jest e, životinje koje imaju iste karakteristike, ali ne genetske transformacije. To može biti informativno. Uz, uz sve te podatke koji nam pokazuju dugoročne učinke, e, referiram se na nešto što traži E, evropska, e, evropsko zakonodavstvo, a to je e, praćenje proizvoda na tržištu, kad se pojave na tržištu. A druga stvar je potreba da se ocjeni mogući bijeg životinja i posljedice toga. Kao što sam rekla, to moramo uzeti u obzir. Tako da nove karakteristike ili novi gen eh, da se on uhvati eh, od strane eh, ostatka populacije mm, poduzeća nam moraju dati podatke gdje se, u kojima se vidi promjena ponašanja životinja, njihove reprodukcije i tako dalje. I da završim za vrijeme ocjenjivanja rizika. Nakon što smo e, karakterizili moguće rizike, imamo dodatni korak e, u kojemu predlažemo mjere e, koje mogu ublažiti rizik. Zahvaljujem. Mislim da je ovo bila vrlo korisna rasprava. E, da smo dobro prodiskutirali ovu temu. Uvijek je šteta, naravno što u četvrtak poslje podne mnogi već e, putuju kući jer imaju još termine u svojim e, kod kuće. Ali eto, ipak želili smo se držati ovog termina koji je zadan, pa eto i hvala, zahvaljujemo se Europskoj komisiji, pa i FC naročito i svakako svima kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u raspravi a ovime smo došli do kraja našeg dnevnog reda. Sljedeći puta se vidimo sa ITRE e, sastankom gdje ćemo govoriti o ciljevima za 2030. i to 2. prosinca od 15 do 18.30 i e, također 16. E, i 17. prosinca također u Briselu prije nego što krenemo na božićne praznike. Dakle, ako ste zabilježili ove termine, želim vam ugodno veće. Zahvaljujem.